So, Drage dame i gospodo, jesmo li spremni za nastavak našeg popodnevnog sastanka? Mislim da jesmo. Sljedeća točka našeg dnevnog reda je razmjena mišljenja sa gospodinom Peterom Melbijem iz Espona koji e, promoviraju promatranje, praćenje prostornog planiranja. Oni rade na razvijanju dugoročne perspektive e, prostornog planiranja Europske unije kako bi pomogli E, kreatorima politike kao što smo mi u našem radu. Danas ćemo imati razminu mišljenja o rezultatima rada Espona. Sad ću dati riječ gospodinu Melbiju koji će nam dakle svoju prezentaciju, a potom ćemo imati priliku za razmjenu mišljenja i pitanja. Ja se nadam da će gospodin Melvi biti spreman odgovoriti na naša pitanja. Izvolite, imate riječ. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. Zahvaljujem odboru što ste nas pozvali da vas, kako bismo vas informirali o e, našem e, radu i rezultatima jednog, rekao bih, teškog projekta. Teško je nositi se sa izazovom e, i pokušati e, razviti dugoročne dugoročno razmišljanje, dugoročne scenarije i čak i moguću vezi, viziju za e, ovo što mi radimo znam da ste vi za to zainteresirani i da ste zainteresirani za moguću budućnost europskih teritorija, dakle to će vama biti zanimljivo, barem se nadam i ja ću učiniti e, što je u mojoj moći da vam dam neke uvide u ono što mi radimo. Najprije bih vam rekao nešto o tome kako je se počelo, to je bio jedan od projekata programa u okviru programa ESPON e, i sve zemlje koje su bile iza programa e, ESPONA za 2013. su uključene u to to je značilo da smo pokušali gledati unapred i kreirati neke teritorijalne scenarije jer svi smo mogli vidjeti da, je, da su pred Europom izazovi čak i prije izbjegličke krize i da e, mnogi od tih utjecaja izazova imaju utjecaj na teritorijalni razvoj i e, ravnotežu unutar Europe i na temelju toga kao neku vrstu dugoročne perspektive zamoljeni smo da e, stvorimo jedan referentni okvir za razvoj e, koji bi možda kao idealni slučaj mogao biti korišten od strane kreatora politike i drugih aktera. Naravno kad e, razvijate takve dugoročne vizije morate onda računati s tim da će biti potrebno razraditi neki akcijski plan, neke preporuke, koje političke odluke treba donijeti. Dakle, to je bio također element e, unutar našeg projekta, dakle priprema za e, buduće politike. Mi smo ja ću vam pokušati dati naše ključne poruke, ali moramo vas i informirati da je cijelo to razmišljanje o dugoročnoj budućnosti europskih teritorija e, su čini se ipak e, predmet izvjesnog zanimanja u zemljama članicama tako da će 26. 27. 11. biti održan neformalni sastanak na e, ministarskoj razini u Luksemburgu i dobivamo sve više i više pitanja u vezi s tim, u vezi s tim teškim korakom e, kreiranja vizije. To je uvijek težak dio e, posla gdje je potrebno mnogo dijaloga i participacije sudjelovanja svih dionika. E, ja e, sa zanimanjem očekujem zaključke tog e, sastanka koji će biti održan u Luksemburgu. Ali naš projekt, htio sam vam najprije reći da smo namjerno odabrali klasičnu metodologiju strateškog planiranja i ja sam to pokušao e, staviti u slajdove. Dakle, prvi korak pritom je naravno e, napraviti analizu situacije i kreirati jedan osnovni scenarij, a to je scenarij kao što vjerojatno znate gdje ništa ne mijenjate, gdje politiku e, zadržavate onakvom kakva ona je. Dakle, to je onda na neki način referentna verzija za cijeli e, projekt. A potom smo razvili tri alternativna scenarija e, i naglašavam da su to bili teritorijalni scenariji e, koji bi možda mogli biti podržani od strane investitora i za trenutak ću vam pokazati neke slike pa ćete shvatiti o čemu se tu radi. Dakle, e, jedan scenarij je promoviranje e, područja velikih gradova. E, jedan je pokušavao promovirati mreže gradova a posljednji scenarij je pokušaj promoviranja malih i srednje velikih gradova i ruralnih područja i regija koje zaostaju. Dakle, ako pogledate e, ovu, ovaj slajd vidjet ćete da je to u formi na neki način zmaja i tu u sredini je prostor za viziju koja se može razviti. Dakle, i na kraju ono što nam je bilo važno u ovoj metodologiji je e, kreirati puteve tog razvoja u jednom broju koraka Evo, to je bilo samo za početak kako biste znali unapred, kao ću vam slajdove prezentirati. A sada prelazimo na tri teritorijalna scenarija. Ne, najprije ovaj osnovni scenarij. Sve što vam danas prezentiram e, je stvorio jedan e, međunarodni tim a među njima bili su i vrlo priznati stručnjaci koji su stručnjaci za razvijenje modela. Dakle, e, ovo nisu samo kvalitativni e, modeli, nego sadrže i mnogo kvantitativnih e, podataka. Dakle, na temelju politike kakva je danas, vjerojatno ćemo imati e, gospodarski rast od oko 1,9%, ali imamo 44 regije gdje je rast ispod 1%. Dakle, to e, nije nešto što će ukloniti e, neravnoteže i približiti regije u njihovom razvoju prvi od ova tri scenarija i to je naravno eh, jedna hipoteza gdje iza ovog scenarija eh, je naravno jedan niz hipoteza. Eh, glavni elementi ovdje su da smo pokušali staviti naglasak na način kako investiramo i kako podržavamo teritorijalni razvoj i donošenje političkih odluka e, pritom se koncentrirajući e, se pritom na 76 e, područja velikih gradova u Europi Dakle, u, možda u nekim situacijama bismo tu pokušali e, stvoriti suradnju između tih velikih gradova kako bismo povećali njihovu konkurentnost na svjetskom tržištu. Takav scenario, e, kao što vidite, e, ima, ostavlja trag, teritorijalni trag kao što vidite na ovom prikazu. To je dakle jedna moguća vizija budućnosti europskog teritorija. Sljedeća varijanta je e, promocija mreže gradova i tu su investicije i e, e, promoviranje usmjereni na 261 grad i trag koji to ostavlja na teritoriju je uravnoteženiji, koherentniji i daje jednu podršku pozitivnom razvoju cijelog teritorija. Treći scenarij je onaj gdje smo koncentrirani na male i srednje velike gradove. E, dakle, tu se radi o decentralizaciji i naravno da taj scenarij opet ima svoj učinak. Vrlo je zanimljivo vidjeti razlike, dakle usporediti ova tri scenarija. E, imali smo pritom dvije perspektive što se tiče vremena, jedna je bila do 2030. druga do 2050. Ako razmišljamo do 2030. onda ako usporedite ta tri scenarija E, na temelju e, modela koje smo mi uzeli pokazuje se da ako usporedimo ovaj prvi i drugi scenario stvaramo manje više isti razvoj gospodarskog razvoja dok je ovaj treći scenarij e, malo zaostaje. Dakle scenarij B je zapravo onaj koji e, daje najvišu razinu kohezije i konkurentnosti. Ono što nije vidljivo na mapi je da će na taj način međutim samo e, marginalno biti smanjena, smanjene razlike između regija. Ono što je vjerojatno za vas vrlo zanimljiva, e, zanimljiv zaključak, vrlo dugoročno gledano, a to je da gospodarski rast e, ne ovisi u bitnoj mjeri o tome koji od ova tri scenarija e, bi se uzeo do 2050. A to pokazuje da zapravo možemo reći da imamo dosta manevarskog prostora, odnosno e, kreatori politike imaju dosta manevarskog prostora. E, jer koji god scenarij, za koji god scenarij se odluče, e, rezultati mogu biti slični što se tiče gospodarskog rasta i razvoja. s tim da je razvoj uravnoteženiji ako se koncentriramo na policentrične e, modele. Dakle, to je na neki način i izazov. E, mnoge ta studije, uključujući studije OSS-a, e, polaze od pretpostavke da će E, veliki gradovi biti od ključnog značaja za daljnji razvoj Europe, to je moguće, ali e, ne mora nužno biti tako i zapravo bi se moglo reći da ako se ne pridržavate jako čvrsto ove prve verzije ostvarit ćete slične stope gospodarskog rasta i sličnu konkurentnost. E, ovo, ovdje smo pokušali jednim, e, jednom serijom sledova pokuš, e, prikazati mogući razvoj, moguću evoluciju. Zapravo tu možete vidjeti bez Dakle, kad gled, idete od 2020. prema 2030. i onda prema 2050. i tu sada vidite razvoj e, suradnje i odnosa između e, Europe i njezinog susjedstva. Sve ovo bila platforma za našu viziju ne znam što se događa s mojim slajdovima, dakle za viziju koja je potom stvorena na temelju ova tri scenarija gdje smo pokušali dakle e, našu viziju buciti, ubaciti u onaj zmaj koji sam vam pokazao na početku. Dakle, e, nazvali smo to e, učiniti Europu otvorenom i policentričnom povezati Europu e, na globalnoj razini, dakle sa ostatkom svijeta. kako Europa ne bi zaostala u daljem razvoju odnosu na ostatak svijeta i pro, e, naravno da se pritom e, valja promovirati i razvoj e, regija u našem susjedstvu. E, kad kažemo policentrično, onda pritom mislimo na e, a pritom znamo da to neće imati neki veliki niti pozitivan niti negativan učinak na gospodarski rast ili konkurentnost Europe. unutar e, svih ovih scenarija naravno postoje razrađeni su e, detalji e, ali ne mogu ih danas prezentirati zbog nedostatka vremena u svakom slučaju ovo je baza na, na temelju koje se može dalje raspravljati o, budućem, o budućim mogućim razvojima Europe. E, a ovo što sad vidite je tiče se povezivanje Europe na globalnoj razini. E, na primjer, e, unapređenje E, infrastrukture kao što su elektroenergetska mreža i tako dalje. E, pritom se naravno može e, promovirati manje velike gradove kao motore daljnjeg razvoja taj razvoj u, mnogo, u mnogim smislima te reći zastao zbog krize koja je počela 2008. godine. Međutim, vrlo je važno voditi računa o načinu kako se gradovi razvijaju. Jedno je taj e, uključivi razvoj, ali sada u situaciji izbjegličke krize postoje nam jasno koliko je bitno zadržati atraktivnost gradova i sve to se pritom mora naravno imati na umu u razmišljanjima o dugoročnoj budućnosti do 2050. Kao pretposljednji slajd htio sam vam pokazati na koji način možemo prezentirati teritorijalnu budućnost Europe u ovom trenutku. Ako pogledate na ljevoj strani slajda, ovo je patchwork različitih strategija, različitih planova koji postoje trenutno za različite dijelove Europe, onda je ovo slika koju dobijete. Ako dođe do jednog političkog zamaha koji bi bio više na europskoj razini, onda ono što dobijete je više slično ovoj desne strane. To naravno ovisi o političkim odlukama i prioritetima, ali dugoročno gledano to daje ovakve ili onakve rezultate što se tiče razvoja Europe. Evo, to je bilo ono što sam vam htio prezentirati kao uvod. Donio sam tri dokumenta. Jedan je e, možda ključni dokument, to je ovaj s lijeve strane, e, imamo ga kao tiskovinu. E, tu su sadržani ključni elementi i argumenti koji govaraju na pitanje zašto je takav razvoj e, za Europu e, eventualno primjeren, a u ova druga dva dokumenta možete dobiti uvid o načinu razmišljanja, o načinu kako smo došli do ovih naših zaključaka i e, rezultata. u svakom slučaju, ako ste zainteresirani, možete ih dobiti možemo ih dostaviti. Evo, to je bio moj uvod. Ja sam, nadam da sam kod vas pobudio um, zanimanje za ovaj naš projekt e, i e, nadam se da će zanimanje biti e, pobuđeno i u zemljama članicama. Hvala lijepa. E, nemamo dovoljno primjeraka za sve članove odbora. Ako e, bude potrebno nabavit ćemo još primjeraka. E, u redu, hvala lijepa na ovom uvodnom izlaganju, a sada e, članovi imaju e, mogućnost postavljati pitanja. Izvolite, imate riječ. Hvala lijepa. Doista ste nam ovim uvodnim izlaganjem otvorili oči što se tiče mogućnosti E, e, mogućnosti da se donesu e, različite odluke i o posljedicama ovakvih ili onakvih odluka. Dobro je znati da posljedice nisu negativne za bez obzira da li se odlučimo za ovaj ili onaj scenarij, da to neće imati velike negativne posljedice e, za bilo koji dio Europe. Zanimljivo je bilo vidjeti da su to mogući scenariji, da su svi mogući i da je to nešto o čemu se sada može razgovarati, mogu međusobno razgovarati zemlje članice, čak i nakon ovog pisma e, Davida Camerona. Kao član odbora regi, mi, odbora regi mi smo vidjeli da da naravno nismo u vrijeme krize uspjeli se približiti većoj ravnoteži e, između naših različitih regija i teritorija. Ako pogledam naše općenite ciljeve u našoj regionalnoj politici, a to je uravnotažena Europa, koja se može nositi u budućnosti sa e, na globalnoj razini sa drugim e, gospodarstvima onda ovo što ste vi prezentirali vam nam na neki način e, otvara oči ono što smo čuli na sastancima vijeća je da doista postoji sve veći interes za teritorijalni aspekt i da je to nešto o čemu se razmišlja i u vezi sa transportom i drugim mjerama. Pitanje bi moglo biti gdje prezentirate ovakve e, rezultate ovakvih e, projekata da li možda u komisiji ili da li ih prezentirate zemljama članicama e, kako vi e, e, prezentirate ove informacije kako ćemo mi recimo u sljedećih pola godine gdje ćemo se mi moći susresti sa ljudima koji će biti informirani o ovome što ste nam sada prezentirali možda to e, neće biti baš jednostavno. E. Hvala gospodine Olbrih, htjeli ste uzeti riječ? Ovo je bilo vrlo zanimljivo i mislim da to treba pozorno pročitati i analizirati. I to se nadovezuje na raspravu o budućoj kohezijskoj politici. Kada smo razmatrali tri moguća scenarija mega metropola i regija, sva tri scenarija ističu ulogu gradova. To je doista zanimljivo. Čak i tako zvane regije se temelje na srednje velikim gradovima. Prvo pitanje, znači li to da vi smatrate da cijela kohezijska politika htjeli ili je ili ne, mi je želimo neki od nas. Sviđala se ona nama ili ne, da će se ona više usredotočiti na razvoj gradova i na njihove međuodnose. A ja govorim tu o različitim megametropolama, o glavnim gradovima i tako dalje. Ako je to istina, onda to znači da Europskoj uniji treba ono što stalno ponavljamo, a to je urbana politika, zato jer se regionalna politika sve više okreće gradovima, no možda je to prejednostavljenje. Zatim drugo pitanje odnosi se na NAC regije danas je e, sve okupljeno u smislu podataka na razini NAC2 i tu je BDP jedini kriterij. Ako razmotrim ta tri scenarija, na prvi pogled mogu zaključiti da je najbolji, najizvediviji scenarij B koji je upravo u skladu sa regijama NAC2. Naravno, NAC3, spuštanje na tu razinu bi moglo biti zanimljivo, no Ono što je najzanimljivije za budućnost jest razina NAC2. Znači li to da smatrate da će se vaša rasprava sa komisijom usredotočiti na razinu, NAC, na razinu NAC2, zato jer tu imamo i glavne gradove. I to je možda najprikladnija razina za buduću politiku ili smatrate li možda da trebamo sići na niže razine, nad 3, nad 4 i tako dalje, jer u cijeloj raspravi o kohezijskoj politici postavilo se pitanje o tome kako možemo preoblikovati teritorijalnu koheziju. Iz ovoga materijala čini se da e, tu zapravo nije uobičajeno stanje stvari, nego je jednostavno najprikladnija razina griješim li? To je bilo prvo pitanje. Dakle, a drugo pitanje odnosi se na vezu između građana i e, gradova i e, regionalne politike. Hvala gospođo Bresu, izvolite. Hvala. E, prvo ću iznijeti jedno svoje razmišljanje, onda ću postaviti pitanje. Kada je riječ o promežbi gradova, o čemu je sada upravo govorio kolega, čini mi se da postoji jedan e, jednocentrični projekat oko glavnih gradova, iako je to teško prepoznati na ovoj karti koja je vrlo sitna, no zapravo jedan jednocentričan sustav oko gradova koji možda recimo u nekim slučajevima odgovara, recimo to je slučaj Francuske, ali ni u kojem slučaju ne uklapa se u program budućeg a i sadašnjeg razvoja moje zemlje. Ja sam ekonomistica i sigurana sam da se Italija e, razvila oko Milana sa djelomičnim izuzećem moje regije Piedmonta, odnosno Milano zadaje korak gospodarskog razvoja Italije. Njim imamo još jedan manji centar koji gravitira oko Rima i ono e, što ovdje vidim čini mi se da ne odgovara ni prošlosti ni budućnosti jer se to tako neće odviti. Italija je će biti e, zemlja sa više centara iz kojih će se širiti razvoj, tako da u tom smislu mislim da to bi moglo vrijediti i za druge zemlje koje nešto malo, e, nešto malo manje poznajem. To je opasan ovakav pristup zato jer smo u kohezijskim fondovima predvidjeli da se kohezijskom politikom jača uloga glavnih gradova koji oko sebe okupljaju veliki dio resursa i stvaraju nejednakosti u zemlji, a ipak upravo suprotno tome cilj kohezijske politike je nadoknaditi te razlike, odnosno uskladiti gospodarstva, a ne stvoriti neusklađenost. Dakle, uglavnom barem uskladiti države, ali ako pogledamo unutar država vidimo da se događa upravo suprotno. Dakle, mislim da bi trebalo predložiti neke alternative. Ispravno jest promicati gradove stvarajući upravo policentrične razvojne e, centre, odnosno središta, ne e, usmjeravati se u glavne gradove. Drugo razmišljanje. Europi se sve više bavimo pitanjem makroregionalnih strategija. Te strategije su zapravo sustav preoblikovanja europskog teritorijalnog ustroja sukladno načelu od ozdo prema gore. Odnosno, na neki način biraju se područja za potencijalni razvoj. Mislim da bi Espon o tome trebao povesti računa, zato jer načelo o teritorijalnoj koheziji, kako je preduđeno ugovorom iz Lisabona, nalaže jaču prekograničnu suradnju koja je logična za određena područja sa teritorijalnog ili povijesnog stajališta ili sa zemljopisnog stajališta voda, planine i tako dalje, koje su zajedničke nekim regijama, no tu postoji dakle ta povijesna teritorijalna veza koja nalaže suradnju i to se pretvara u konkretne strategije. Dakle, u ovoj prognozi za budući razvoja i u prijedlozima mislim da bi trebalo o tome povesti računa, jer se mijenja i zemljopisna raspodjela teritorijalne suradnje, a također i e, gospodarskog razvoja. Hvala. Gospođo Vanna, izvolite. Hvala lijepa na ovoj prezentaciji, doista izvrsnim materijalima. Imam jedno pitanje koje se tiče metodologije, odnosno ovih indikatore. Da li kod razvoja ovih scenarija kao glavni indikator socijalnog i gospodarskog razvoja upotrebljavate BDP ili idete dalje u svojim e, koncepcijama e, i uzimate e, E, i druge indikatore u obzir i socijalni razvoj e, pitanja e, kao što su okoliš socijalni razvoj da li dakle vaš pojam razvoja da li shvaćate u užem ili u širem smislu htjela sam vas dakle pitati da li radite i na ovim drugim pitanjima. Hvala. Ima li drugih pitanja? Ako nema, dopustite meni kao članici odbora regiji da također postavim pitanje i sada ću prijeći na bugarski. Moje pitanje je sljedeće. U kojoj mjeri razvoj e, teritorijalnog ustroja Europe u ovim scenarijima odgovara sadašnjem programskom razdoblju 2014. 2020. Smatrate li da su primijenjeni ti scenariji prilikom zaključivanja partnerskih sporazuma ili donošenja strategija? To pitam jer Dolazim iz jedne zemlje koja e, želi zadržati policentričan razvoj na svojem teritoriju. Međutim, sredstva iz kohezijske politike i ulaganja u koja su ona usmjerena nas poguruju u drugom pravcu, odnosno u razvoj nekolicine centara na našem teritoriju, a pri tome se e, zanemaruje također uloga koju mogu igrati manji gradovi i područja. I ti manji centri, manja područja su važni za e, pojedine regije, za naše regije, ali nisu dijelom kohezijske politike koja se provodi i koja je sada na snazi do 2020. godine. Ako budemo nastavljali o, razgovarati o ovim scenarijama, pitam se hoćemo li moći e, to primijeniti nakon 2020. godine i hoćete li moći razraditi takav paket kohezijske politike koji će omogućiti zemljama članicama da izaberu, naravno ovisno o njihovim političkim odlukama i interesima, policentričan razvoj, a ne ovako okrupnjivanje. Hvala. Evo, mislim da je to bilo posljednje pitanje, jer e, ne vidim da se itko drugi javlja za riječ. A, e, ispričavam se, gospodin Rolus, izvolite. Hvala, gospođo predsjednice. Ispričavam se što uzimam riječ nakon vas, ali upravo sam se prisjetio nečega i to me podsjetilo na Portugal. Postoje razlike između regija. I to me dovodi do pitanja nedostatka više centričnosti. Zapravo ono što se pokazalo najuspješnijim modelom jest više središta gdje imate velike klastere, velike urbane aglomeracije, no one u tom slučaju imaju monopol nad razvojem. Dakle, ovaj višecentrični model ima čitav niz prednosti između kojih također ispječavanje e, raseljavanja e, ruralnih ili manjih područja. Ne biste li se složili da je to bolji model nego stalno okrupnjavanje na teritoriju? Moram spomenuti da tu imamo i predstavnika Europske komisije, gospodina Filipa Monfora, koji je ovdje među nama. Želite li riječ e, sada ili nakon što čujemo odgovore našeg gosta, stručnjaka? Želite uzeti riječ sada? Ako smijem samo reći <laughs> nekoliko riječi. Hvala na ovoj prilici da vam se obratim. Želim samo reći da je ovo ključan projekt e, programa e, ESPON. I naravno, u ovakvom e, projektu kada se sagledava i dalja budućnost, metodologija je predmetom rasprave i ovdje također nije došlo do izuzeća. Dakle, raspravljali smo vrlo intenzivno o metodologiji i o mjerilima što je bitno za sve korake u analizu, analizi, ali ono što ovaj projekt pokazuje da je, da je sve u skladu sa sličnim analizama. Ako konvergencija nije u potpunosti neuspjela u Europskoj uniji, barem je usporena uslijed krize, što znači da smo daleko od postizanja kohezije u Europskoj uniji. Ova studija iznosi zamisao koja nalaže i daljnje napore u Europskoj uniji za postizanje uravnoteženog teritorijalnog razvoja u Europskoj uniji jer kao što znamo Europa se suočava sa novim e, izazovima koje je spomenuo Petr, e, bilo unutar vlastitih granica ili izvan njih. Kako bismo podržali teritorijalni razvoj, komisija smatra da je potrebna ovakva prognostička analiza koja sagledava budućnost europskih e, regija i također način na koji možemo bolje osmišljavati programe i projekte u budućnosti. Tako da mi podupiramo takve vrste analize i naravno e, pozdravljamo vašu suradnju. E, hvala, evo sada smo čuli mišljenje komisije, a nakon toga možemo predati riječ našem gostu. Hvala gospođo predsjednice i hvala na ovim lijepim komentarima. Na početku moram svima reći, naročito gospođi Brajso, da nije riječ o metropolama niti o velikim gradovima, nego je ključno, ključno da tu stoji da ne treba biti toliko čvrsto uvjeren e, da jedino metropole mogu biti pokretači europskog gospodarstva. Postoje i gradovi na drugoj razini koji imaju ogroman potencijal i to smo vidjeli i prije krize, a također ekonometrijski modeli u temelju ove studije pokazuju da će rast e, u sljedećih pet godina ostati na e, istoj razini kao i kada bismo i uzeli e, prvi razvojni model. To je ključan rezultat zbog kojeg možemo vjerovati u policentričan model, što će značiti da će i u manjim zemljama postojati čitav niz gradova koji će u prvoj fazi do 2030. godine moći dobivati poticaje ulaganja i tako dalje. Moći će osloboditi svoj potencijal u smislu razvoja i to će onda dovesti do ujednočenije stope rasta u Europskoj uniji kao kad bismo imali e, metropolitska područja. A ako pogledamo i dalje u budućnost mogli bismo prostorno i još više proširiti ulaganja. Dakle, ovakva postepena evolucija je nešto što bi trebalo uzeti u obzir u ovom procesu. Dakle, sada vi kao odbor i drugi donositelji odluka u ovom području trebaju odrediti referentan okvir, a mislim da se to može učiniti i to uz podršku zemalja članica sve dok to ne bude obvezujući dokument. Mi smo imali te rasprave prije više godina, ali ja bih još uvijek rekao da bi se još moglo izbjeći obvezujući dokument, ali umjesto toga imati jedan referentni okvir. Dakle, imamo ta tri teritorijalna scenarija, no niti jedan od njih nije pravi to će biti jedan miks i također e, će doći do posebnih ulaganja koji bi mogli e, dovesti do razvoja e, jednog od tih scenarija i to bi bila najbolja moguća opcija, no to će pokazati budućnost. Kada je riječ o programu Outreach, to je uvijek teško reći, ali on je predstavljem dionicima. Ministrima će se predstaviti 26. i 27. studenog, ali nadamo se da će to otvoriti oči ministra prostornog planiranja, ovisno naravno o preraspodjeli ovlasti u dotičnim zemljama, ali i vijeće ministra ćemo izvijestiti krajem ovog mjeseca. No, još će mnogo toga biti potrebno. Ako treba nešto preuzeti na europskoj razini, to je taj participativan proces koji, nadamo se, će na kraju dovesti do osjećaja vlasništva, do nekog konsenzusa, do međusobnog uviđenja kakva treba biti budućnost Europe. Očito je kada sagledamo političku scenu, ne smijemo sve okupljati na razini Europe, to nije prihvatljivo, nego je bitno upravo stvoriti jedan uravnotežen, višecentričan ustroj u Europi. Naravno, ovaj projekt se dosta bavi gradovima, ali ne samo glavnim gradovima. Mislim da se ne smijemo zaustaviti na tome, no u najmanju ruku važno je reći da brojni gradovi, naročito u većim zemljama, će morati preuzeti značajniju ulogu. Naravno, pri tome ne smijemo zaboraviti Europu. Europa mora biti prisutna u nekim važnim područjima gdje ima posebne zadaće, gdje može pružiti posebnu potporu, gdje e, može recimo riješiti pitanje ruralnog razvoja i klimatskih promjena, no e, na drugoj krajnosti ruralna područja i gradovi će morati stvoriti funkcionalne regije i to u dalekoj daleko većoj mjeri nego što je to slučaj danas i to će doneti koristi svima i naravno možda i neće doći do toga da će oni onda najslabiji biti zakočeni u razvoju. Kada je riječ o makrostrategijama, evo, nadam se da ćete moći ovo, ovo pročitati, nisam mogao iznijeti sve, e, sve, ali jedan od naših ciljeva je promicanje integriranog teritorijalnog razvoja preko granica i to je zapravo duh makroregionalnih strategija koje su jedno od sredstava suradnje preko granica, preko granične suradnje. I to je još jedna razina koju treba podržati, a također i granice općina e, zahtijevaju poticanje suradnje. Tu se krije i još mnogo potencijala koji bi se mogao iskoristiti stvaranjem konkurentnih prednosti i poticanjem takvih modela suradnje. Kada je riječ o pokazateljima, evo samo bih rekao da, ovdje stavljamo naglasak na pokazatelje BDP-a, ali postoji i čitav niz drugih pokazatelja koji su uklopljeni ove scenarije i ja bih vas pozvao da malo bolje proučite materijale i smatram da ćete u njima naći odgovor na svoje pitanje. Naravno, ne možemo eh, osmišljavati viziju za teritorij na temelju samo jednog pokazatelja u modele koje smo smislili uključeni su brojni eh, drugi pokazatelji, nisu to samo ekonometrijski modeli nego i transportni modeli, također smo i modelirali zaštitu okoliša i tako dalje. I posljednje pitanje je pitanje predsjednice. Naravno, ako razmišljate o kohezijskoj politici nakon 2020. godine, rekao bih da je poželjno što prije razmotriti neki europski referentni okvir koji bi mogao oblikovati percepciju kohezijske politike nakon 2020. godine i njezinih mogućih učinaka u tom razdoblju. I to bi, kad bi to bio dio rasprave i razmatranja, bilo svakako dobro, a to bi i e, bolje usmjerilo neke prioritete i ulaganja koji bi mogli se ostvariti u sljedećoj fazi kohezijske politike. Možda je to samo iskaz želja, popis želja, ali mislim da bi Europska unija trebala imati barem neku predođbu dugoročne budućnosti. Znamo da se situacija u svijetu vrlo brzo mijenja i da Europa gubi korak s time. Mm, sve ćemo biti integrirani, drugi kontinenti također e, razrađuju strategije teritorijalnog ustroja, čak i planiranje je u naprednoj fazi, tako da bi bio ovo dobar trenutak da Europska unija se također pozabavi time i pokuša barem e, razraditi zajedničku viziju. Naravno, kada je riječ o sporazumima o partnerstvu ovaj projekt nije stigao na njih izvršiti utjecaj, ali možda će imati prilike za to sljedeći put. Evo, to je moja posljednja napomena i hvala vam na vašoj pozornosti i na ovom dijalogu. Hvala, izvolite. Možete li komentirati vezano s pitanjem NAC2? To, to je bilo vezano s planiranje. I osim toga, e, postoje neki scenariji da regionalna politika što uključuje i gradove, možda mm, dakle možda ne bi bilo loše da se mm, s time nastavi dakle i NAC 2 i regionalna politika koja bi obuhvaćala gradove kao model za razvoj. Možete li molim vas svoj komentar? Pa pomalo okljevam da spomenem NAC 2 svi znate da postoje velike razlike u veličini teritorija koji služi za definiciju regija NAC2, dakle to varira od zemlje do zemlje i zato je pomalo opasno reći da se planira na razini NAC2. Mislim da to ima mnogo više veze sa, odnosno imat će više veze sa funkcionalnom stvarnošću Dakle, to je taj, ta koncepcija funkcionalnih regija da se pokuša proširiti teritorij za kreiranje politika i da se ide u tom smjeru te da se na taj način mobilizira što veći potencijal. moram priznati da nisam sklon tome da to povežem sa tehničkom nomenklaturom kojom se koriste statističari. Da, mi smo primorani u statistici koristiti podatke i kvantitativne informacije i vidi se trag toga, ali ne mislim da bi to u stvarnosti trebao biti pravi put da se na taj način definira i ograničava područje planiranja. Što se tiče gradova, urbani sustav, gradovi trebaju biti ključna komponenta u definiranju vizije. Međutim, kao što uvijek kažem, ne smijemo previdjeti realnost koja nije tako ružičasta u nekim dijelovima Europe i to bi trebao biti jedan od elemenata vizije i mjera politika koje bi mogle biti sastavni dio jedne dugoročne vizije, jednog referentnog okvira i pitanja što se zapravo želi postići na europskom teritoriju kroz jedno duže vrijeme. Dakle, tu bi trebalo uzeti u obzir i izazove s kojima se nose seoska područja, no pokuša da se integriraju seoska područja koja su bliže gradovima i gradskim aglomeracijama i da se to integrira u e, procese zajedno s gradovima mogao bi biti jedan od načina e, posebno jedan od načina za, za takav nešto što bi moglo dovesti do pozitivnih promjena u budućnosti. Gospodin Olbricht, ispričavam se što sam uzao riječ, ja ću kratko. da lako reći da donositelji odluka trebaju odlučiti jer postavlja se pitanje tko će preuzeti odgovornost. Međutim, ove regije NAC2 nisu samo statistička nomenklatura, to je od ključne važnosti za kreiranje politika, kao što znate da to utječe na sve procese koje provodimo. Vi e, kažete da to treba biti utemeljeno na e, razini NAC2, onda će se politika kreirati kao do sada. Ako govorimo o funkcionalnim područjima koja će se onda oblikovati, to bi značilo da se mogu koristiti različiti, različite razine NAC za različite e, funkcije. A to je jedan sasvim novi pristup. I to pitanje će, ćemo uputiti komisiji. Dakle, hoće li oni to uzeti u obzir? Hoće li se uzeti u obzir činjenica da se mogu kod oblikovanja funkcionalnih područja koristiti različite razine statističkih e, nomenklatura, odnosno kategorija? Dakle, ne radi se ovdje samo o statističkim podacima, nego o razini na kojoj će se intervenirati. Ili ćemo uzeti NAC2 kao odgovarajuću razinu i onda ćemo unutar toga tražiti funkcionalna područja ili ćemo reći da želimo e, nac funkcionalna područja neovisno o tome na kojoj razini i onda ćemo na temelju toga kreirati politiku. To je mnogo teže, ali isto tako i zanimljivo i izazovno. Hvala, dobro, mislim da bismo mogli raspraviti ovo i možemo razmisliti na koji način dalje organizirati rasprave. Hvala vam na izlaganju, hvala što ste odgovorili na naša pitanja i nadam se da ćemo vas ponovno vidjeti nakon što odlučimo kako strukturirati raspravu na ovu temu. Hvala još jedan put. Sada nastavljamo sa sljedećom točkom dnevnog reda. A to je Razmjena mišljenja u vezi sa izvješćem na vlastitu inicijativu, strategije za inovacije i istraživanja e, i e, strategija pametna specijalizacije, što je sastavni dio kohezijske politike do 2020. godine na temelju strateškog programiranja i tematskih cijelina trebalo bi dovesti do provedbe fondova koji su više usmjereni na postizanje rezultata. Ove, ovo izvješće na vlastitu inicijativu da će doprinos našoj prvoj ocjeni razvoja strategije pametne specijalizacije u programskoj fazi ove kohezijske politike, što uključuje i izazove s kojima se suočavamo. Kao što se sjećate i kao što je navedeno uredbama o zajedničkim propisima, operativni programi od 2014. do 2020. sadrže eksante uvjete za učinkovitije korištenje fondova na temelju nacionalne ili regionalne strategije pametne specijalizacije. Gospodin Sel je izvjestitelj na ovu temu i on će nam iznijeti svoje mišljenje. On namjerava u veljači predstaviti svoj nacrt izvješća na našem odboru, a vjerojatno ćemo glasovati o završnoj verziji izvješća negdje u travnju. Dakle, ovo je okvirni vremenski okvir. Imamo izvjestitelje iz Sjene, neki su nazočni u dvorani, da ću i njima riječ, a sada kao prvo dajem riječ gospodinu Valkarselu koji će nam objasniti o čemu se radi u ovom izvješću na vlastitu inicijativu. Hvala. Hvala gospodine predsjedavajući. Gospođo predsjedavajuća, uženi kolege, vjerojatno se sjećate da je u prošlom parlamentarnom sazivu Europski fond za ruralni razvoj i potpora za tematski cilj broj 1 da je tu donesena odluka da će naglasak biti na istraživanju inovacijama i razvoju te da bi se to trebalo učiniti pomoću pametne specijalizacije u razdoblju od 2014. do 2020. Pametna specijalizacija je ex ante uvjet koji države članice i europske regije moraju ispuniti da bi dobile novac iz strukturnih fondova i investicijski novac iz Europske unije. Dakle, izostanak strategije pametne specijalizacije prije donošenja operativnih programa znači da se ne može dobiti novac za istraživanje inovacije i razvoj. Europska unija želi da se potakne gospodarstvo na temelju inovacije i pametne specijalizacije isto tako mm, se želi usmjeriti na one sektore koji mogu biti konkurentni u globaliziranom svijetu. Svaka pojedina regija mm, treba dobiti savjete kako bi mogla definirati svoje prednosti, svoje potencijale i kako bi to mogla pretočiti u strategiju. Naravno imajući u vidu što podrazumijevaju inovacije u čitavom procesu. Upravna sposobnost i koordinacija među tijelima te višerazinsko upravljanje od ključnog su značaja želimo li imati učinkovitu provedbu regionalnih politika Ovo programsko razdoblje od 2014. do 2020. je započelo, a regije su počele sa objavom svojih strategija pametne specijalizacije. Ovo je iznimno važno pitanje za Europsku uniju i smatram da bi ovo izvješće trebalo dati analizu situacije i vezano uz donošenje strategija i da bi se trebali izvući neke pouke za budućnost, posebno stvari kao što su definicija, provedba, ocjena e, spomenutih strategija. Zatim e, njihova uloga u postizanju ciljeva iz strategije Europa 2020. te važnost sinergije među pojedinim instrumentima kojima se promiču istraživanje i inovacije. Isto tako je važno vidjeti kakvu ulogu spomenute strategije mogu imati u Agenciji za urbana pitanja. Urbanoj agendi, dakle, koju će razraditi nizozemsko predsjedništvo. To su neke od ideja o kojima eh, smo razmišljali i koje eh, želimo uvrstiti u ovo izvješće. Nadam se da ćemo na temelju ove razmjene mišljenja dobiti još neke ideje od vas. Naravno, kako bismo mogli uzeti u obzir komentare koji su važni za članove ovoga odbora, a to će u svakom slučaju biti značan doprinos za ovo izvješće. Hvala. Hvala na izlaganjima i sada je sada je na vama da uzmete riječ. Ne znam tko prvi želi uzeti riječ. Gospodin Van Nistelrooy. Pa imamo izvjestitelje iz Sjene. Možda oni mogu prvi uzeti riječ. Izvolite gospodin Miltenburg. Hvala, ja ću govoriti nizozemski. Ja smatram da je nizozemska dobar primjer strategije regionalne raznolikosti. Mi smo imali uspjeha u provedbi te strategije u čitavom nizu regija, ali to ne vrijedi samo za nizozemsku, nego i za druge europske zemlje pametna specijalizacija zapravo e, primjer za to je Silikonska dolina i to nas podsjeća na to u kojoj mjeri inovacije mogu utjecati na čitavu jednu regiju. Ekonomija znanja trebala bi dovesti do gospodarskog rasta, novih radnih mjesta i zapošljavanja i to bismo trebali ohrabrivati i u manje razvijenim eh, regijama Evropske unije kao i u seoskim područjima. Ja sam uvjeren da nam treba da nam treba dakle da svi sve razine vlasti moraju surađivati Mislim da bismo trebali to naglasiti u svakoj regiji. Svaka regija ima neke svoje prednosti i u svakoj regiji postoje neke, neke prilike, neke ekonomske prilike koje treba iskoristiti. U, ranije je bilo mnogo grešaka kada je riječ o pametnoj specijalizaciji. Mi ne želimo samo kopirati ono što su drugi izmisliti. Mi želimo razviti svoje vlastite potencijale u regiji Sjeverni Brabant, koju dobro poznajem. Um, dakle, razvoj se događa se odvija, se događa već nekoliko godina. Mi imamo tamo inovativni kampus, imamo poslovne subjekte, imamo imamo inovacije, ali to nije model koji se može kopirati drugdje. Dakle, bitno je vidjeti e, koji je potencijal ima svaka pojedina regija i treba raditi na razvijenju tih potencijala, jer kopiranje naprosto ne može uvijek dati rezultate. Kada je riječ o regionalnoj strategiji pametne specijalizacije, Dakle, mi moramo uh, vidjeti koje su naše prednosti, to moramo razvijati kako bi došlo do sinergije između poslovnih subjekata i isto tako se moramo moći koristiti evropskim programima kao što je obzor 2020. Također imamo i Junkerov investicijski plan i postavlja se pitanje što to znači za lokalnu i područnu razinu i kako se mogu dobiti sredstva od Europske investicijske banke. Ja bih htio da e, u izvješću budu sadržane e, sve ove informacije, da sada ću zaključiti, kao što je rekao kolega Valkarel, sve ovo zahtjeva pomnu analizu, ne može se, ne mogu se koristiti isti recepti svugdje, neka područja već imaju svoje strategije, ali ima smisla razvijati inovativne strategije i drugdje. Dakle, ono što je bitno jest vidjeti na koji način razvijeti znanje i kako se koristiti njime, kako razvijeti malo i srednje poduzetništvo i e, pomoći u proizvodnji dobara usluga i procesa. Da, važno je ulagati u istraživanje i razvoj, ali isto tako i u znanje. Isto tako moramo vidjeti koje su razlike budući da imamo tri različite strategije, imamo i sektorski pristup i trebamo vidjeti kako možemo osnažiti pojedine sektore. U nekim regijama su veći društveni izazovi nego u drugima i treba vidjeti na koji način se može ostvariti međuresorska suradnja. Mislim da je to možda jedan od najvažnijih izvora inovacija. Ja ću raditi zajedno s vama i ostalim izvjestiteljima iz Sjene na ovom izvješću. Smatram da je ovo vrlo važno izvješće i vidjet ćemo kako ovo može dovesti do poticanja inovacija u Europi. Hvala, iskoristili ste svoje vrijeme kao izvjestitelji sjene. Hvala, želi li još netko uzeti riječ? Gospodin Van Nistelrooy. Ja ću isto tako na nizozemskom. Ova tema se već dugo provlači kroz naš rad. Mi već dugo radimo na inovativnim strategijama u regijama. To nije uvjet, nije preduvjet, ali se to nalazi u svim pripremnim dokumentima koji se odnose na planiranje e, projekata. Vrlo dobro se sjećam sastanka na kojem je Europska komisija predstavila RIS 3 ali mislim da je koncentracija ovoga, zahvaljujući poduzetništima, poduzećima, javnim tijelima, gradovima, regijama i općinama. Dakle, taj pristup je na kraju urodio plodom. I posebno to omogućuje da se vidi gdje je dodana vrijednost vaše regije. I to ne samo pojedine regije, nego i na nacionalnoj razini. Isto tako postoje specijalizacije na europskoj razini. Dakle, postoje različite, različite razine. E, dakle, Evropska unija treba također pogledati oko sebe, vidjeti što se događa što je sa kolegama koji se bave automobilskom industrijom, tu su isto tako i neke prijelazne industrije, ili pak oni koji su, su u poljoprivredno prehrambenom sektoru i tako dalje. Ja smatram da u dokumentima koje sam imao prilike vidjeti Rekao bih da se RIS-3 koristi kao metoda planiranja za sklapanje partnerskih e, sporazuma za ovo novo razdoblje do 2020. godine. Dakle, ovo me posebno zanima. E, primjerice u jedna španjolska, nizozemska, češka ili poljska regija. Mislim da treba malo vidjeti što stoji iza toga. I rado bih e, čuo mišljenje Europske komisije. Drugo, u uredbi je postojao na početku jedan zasebni tekst u kojem je stalo da novac, e, da se financijska sredstva mogu uplatiti iz jedne regije u drugu u svrhu postizanja konvergencije. Za prvu kategoriju bi se izdvojilo više sredstava, na primjer za studente ili za upravitelje, radnike iz poduzeća, dakle ljudi koji odlaze iz jedne regije u drugu kako bi radili u istoj djelatnosti sada je cilj e, mnogo veći nego što je bio. Dakle, ne radi se samo o studentima iz programa Erasmus, nego o ljudima koji bi, zahvaljujući istoj specijalizaciji, mogli ići od jedne regije do druge, a to bi se trebalo podržati sredstvima iz Europskog regionalnog fonda. Međutim, trenutno se ne događa bog zna što, e, provedba nije daleko odmakla. Znam da smo tek u prvoj godini ovog razdoblja, ali mislim da bi se moglo učiniti mnogo više. Ja bih rado da se ljudi koji to provode da se na njih, da dobiju veću vidljivost i na kraju trebamo vidjeti koja je funkcija zajedničkog istraživačkog centra u Seviji. Tamo postoji jedan jednostavni način za davanje poticajnih mjera državama članicama. Tamo je bilo nekih pilot projekata, nekih izvrsnih projekata koji su se financirali sredstvima iz Europskog regionalnog Fonda za regionalni razvoj i e, to je trebala podržati Europska komisija. Mene bi zanimalo kako to funkcionira e, kada se vrši analiza sustručnjaka na posljednjoj plenarnoj sjednici odlučili smo da se, da se za još dvije godine produži rok za financiranje. Mislim da bi odbor za regionalnu politiku treba otići u posjet zajedničkom istraživačkom centru i mogli bismo vidjeti što se tamo događa i kako oni gledaju na čitavu situaciju. Mislim da će pametna specijalizacija imati vrlo veliku ulogu u našoj reviziji regionalne politike. Kad se budemo pripremali za razdoblje nakon 2020. godine, pametna specijalizacija ima neka obilježja koje se mogu pronaći i u programima do 2020. Dakle, temelji se na kvaliteti, na izvrsnosti, na pojedinim e, tematskim cjelinama, istraživanju i razvoju. Ono što nam treba jest e, decentralizirani pristup jer e, ponekad neki procesi nam dolaze iz Brisela, ali kada je riječ o pametnoj specijalizacije, to je proces koji bi se trebao odvijati sa terena. Isto tako postoje dvije različite metode planiranja i potpore i to bi moglo imati veliki utjecaj na razdoblje nakon 2020. godine. To bi moglo promijeniti čitavu filozofiju, čitav pristup. Izvrsnost i potencijal su ključni čimbenici. Ja imam e, iskustva s time. Ovdje govorimo o stepenicama prema izvrsnosti. Mislim da bi trebalo biti više pristupa takvom znanju i za druge. E, mislim da je ovo izvješće kolege Valkarsala vrlo bitno jer treba obuhvatiti sve spomenute teme. Hvala. Hvala lijepa. Da li se još netko želi javiti za riječ? Ne. Hvala, gospodine Valkarsel, ako želite. Ispričavam se na trenutak, ovdje je i predstavnik komisije, ispričavam se, gospodin Marek Brzeor, ne znam da li sam dobro izgovorila vaše prezme. Da li vi želite uzeti riječ? Izvolite. Gospođo predsjednice, hvala vam što ste pokušali izgovoriti moje prezime. Ja sam predstavnik komisije. Mi pregovaramo ove strategije pametne specijalizacije već kroz protegle tri godine i to je nešto što nakon dvije godine vam mogu reći je oblikovalo način kako se e, oblikuju naše politike. To je doista e, dalo neke rezultate i dovelo do nekih promjena. E, dakle, način na koji osmišljavamo eksante uvjete, naravno ima svoje svoj utjecaj, ali ne radi se samo o dobivanju novca kod tih eksante uvjeta. E, to postaje način na koji se razmišlja o e, daljnjem planiranju razvoja. Dakle, to je mogućnost izmjene gospodarskog razvoja i postizanja pomaka, pomaganja regijama da rastu uz upotrebu znanja i upotrebe dodane vrijednosti. U nekim regijama još uvijek postoji nedostatak administrativnih kapaciteta, ali taj proces je stimulirao stvaranje tih administrativnih kapaciteta i možemo vidjeti da su protekle dvije godine, dakle prije dvije godine u nekim zemljama članicama ili regijama nije bilo ljudi s kojima smo mogli razgovarati, a sada ti ljudi postoje i vrlo su e, i puni su entuzijazma. Dakle, postoji jedan razvoj, postoje promjene, vidi se da se stvari događaju i da su ljudi angažirani čak i ako su u početku bili skeptični. E, kad su jednom počeli, započeli sa tim procesom pametne specijalizacije, to je e, ljudi su počeli uviđati da je to nešto stvarno, nešto konkretno, nešto što zaista može e, donijeti promjene e, za njihove e, njihovo gospodarstvo, za njihov razvoj i to je nešto što je doista e, imalo svoj utjecaj. Moram međutim također priznati oko 120 milijuna eura bit će posvećeno području istraživanju i razvoja e, dio toga je samo isključivo za e, pametnu specijalizaciju e, kako bi regije počele razmišljati o svom gospodarskom razvoju na više strateški način dakle iza nas je taj period a ono što je sad bitno je da se to implementira da se to prevede u projekte, u investicije. Prvi poziv, eh, pozivi eh, za slanje projekata su upravo odaslani. Eh, mi smo razvili neke kriterije za odabir i na kraju ćemo imati dakle E, kriterije za selekciju, a mi pomažemo regijama kako bi e, ti kriteriji e, i njima pomogli i kako bi oni razvili te razvojne strategije. Dakle, postoji, zabilježili smo jedan razvoj, ali još je mnogo toga pred nama. To treba biti jedan proces koji je kontinuiran, i mi nestajemo na ovome što smo do sada postigli, to je nešto što i dalje traje i pritom imamo jedan e, pristup e, gdje e, želimo da se stvari odvijaju u suradnji među svim akterima. Mislim da je to najveći izazov za nas, a jedan drugi izazov je nešto gdje će nam pomoći i ovaj e, projekt Europskog parlamenta jer još uvijek postoji velika e, razlika, velika podjela između istočnih, istočnoevropskih zemalja i zapadnoevropskih zemalja. Postoji jedan jaz što se tiče inovacija. To je nešto čime se moramo pozabaviti. 18.11. prezentirat ćemo rezultate projekta koji je također e, financiran zahvaljujući Europskom e, parlamentu. E, dakle, radi se o grčkoj regiji Istočne Makedonije. To je regija koja ima doista strukturalne probleme, 25% nezaposlenih i mi smo tome pristupili na jedan strukturirani način i to je međutim nešto što sada moramo primijeniti u drugim regijama. E, e što se tiče ovih e, preduvjeta, eksante uvjeta koji se mora ispuniti tu se radi o jednom procesu mijenjanja načina razmišljanja o regionalnom razvoju, dakle jednog drugčijeg pristupa. Mnoge regije dakle imaju već radne skupine i različite fokusne skupine koje još uvijek razvijaju pametnu specijalizaciju, to je nešto što je još u tijeku i e, taj proces je fleksibilan i tu će biti promjena. Mi u komisiji kanimo u provedbi uzeti u obzir sve te elemente u jednoj kanimo organizirati jednu seriju E, radionica i prezentirati ovu platformu u različitim regijama e, kako je se može primijeniti u svakodnevnici. Hvala lijepa. A sada gospodin Valkar Sel, ako želite odgovoriti ili ako želite s nama podijeliti svoje razmišljenje, izvolite imate riječ. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. Nemam ništa za dodati, čini se da se svi slažemo. Kad govorimo o najrazvijenijim regijama Europske EU i drugim regijama koje još nisu dostigle tu razinu e, razvoja, mi odmah razmišljamo naravno o koheziji E, govorimo o koheziji u jednoj regiji koja je jako dobro razvijena. A ako nije, onda naravno e, na scenu mora stupiti istraživanje i inovacije jer manje razvijene regije i dalje postoje. One postoje u Europskoj uniji. Dakle, ne želimo pustiti na stranu ideju istraživanja i inovacija, jer to jest temelj naše gospodarske i socijalne budućnosti. Dakle, kohezija znači više infrastrukture, razvoj infrastrukture u regijama gdje ta infrastruktura još uvijek nedostaje. Ali to je nešto s čime ćemo raditi i sutra, i na čemu ćemo raditi i sutra i preksutra. Naravno, želi duljiti o tome, htio sam samo e, spomenuti te stvari. E, želim e, zahvaliti onima koji su e, dali neke ideje, mi smo još u preliminarnoj fazi, mi ćemo sve te ideje integrirati u naše izvješće. Zahvaljujem kolegama i kolegi Van i predstavniku komisije. Mislim da su bacili svjetlo na cijeli niz tema koje će naravno trebati obuhvatiti ovim izvješćem. Svijet ide napred i to ogromnom brzinom, tako da zastarjele ideje od jučer e, kad je riječ o istraživanjima i inovacijama ne, nam više ne, mogu biti korisne. Dakle, svi mi, osobito mi koji se bavimo politikom na raznim razinama, moramo prihvatiti e, dakle tu činjenicu da smo svjedoci tog jako brzog razvoja i moramo to naravno uzimati u obzir kod kreiranja naših politika. Kao što sam rekao, također potreban potrebno je uključiti i e, javni i privatni sektor i e, Europsku investicijsku banku i e, znanstvenike, akademski sektor, dakle sve dionike. Gospodin Van Nistelrooy je u pravu kada e, upozorava da je Europski fond za regionalni razvoj da nije samo stroj za dijeljenje novca regijama. Mora, novac e, mora teći i E, u suprotnom smjeru, dakle mora stvarati dodanu vrijednost i u socijalnom smislu. Dakle, mnoge od ovih ideja koje su iznešene su vrlo zanimljive i vrijedne. Neću više oduzimati e, vrijeme, želim samo doista zahvaliti svima na suradnji. Mi ćemo e, učiniti sve što možemo kako bi ovo na kraju bilo dobro izvješće. To će biti dobro izvješće jer vi ste dali izvrstan doprinos. Hvala lijepa. Konačni nadzrt izvješća ćemo dobiti negdje u veljači i raspravit ćemo o njemu ovdje na odboru regiji. A sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda prezentacija jedne vanjske studije Europske grupacije za teritorijalnu suradnju kao instrument za poticanje i poboljšanje teritorijalne suradnje u Europi. Odbor regiji tražio je ovu studiju kako bi procijenio potencijal e, poboljšanja teritorijalne e, suradnje u Europi. E, Dakle, zatražili smo od e, istraživačkog centra Special Foresight e, na prostorno predviđanje da e, napravi tu studiju i da nam da preporuke o mogućim poboljšanjima E, ovog instrumenta. Rezultate studije prezentirat će nam doktorica Sabine Cilma. Ona je tu sa nama, ona je viši konsultant. Nakon prezentacije daću riječ članovima odbora koji ćemo imati priliku komentirati i postavljati pitanja. E, ovdje su i predstavnici odbora regija, gospodin Katajl, predsjednik E, odbora za teritorijalnu e, suradnju. Dobrodošli gospodine Katanijel. On je politički koordinator e, za platformu EGTC u odboru Regija gdje je održan i seminar, danas održan seminar o EGTC-u. A sada je doktorice Cilmer, imate riječ, izvolite draga Hvala na ovom ljubaznom uvodu. o europskim grupacijama za teritorijalnu suradnju kao sredstvu za promicanje teritorijalne suradnje u Europi. Želim vam zahvaliti također i u ime tima koji izradio studiju. Ja samo ću e, se osvrnuti na ciljeve ove studije koje ste već naveli. Dakle, nakon toga ću se detaljnije usredotočiti na rezultate i nalaze studije i to posebice u vezi sa potencijalom ovih grupacija u smislu davanja doprinosa teritorijalnoj politici i jačanju teritorijalne suradnje. Naša je zadaća bila procijeniti ulogu ovih grupacija u kohezijskoj politici, naročito u svjetlu europske teritorijalne suradnje. To je bio prvi naš cilj ili zadatak, a drugi cilj bila je analiza uloge koju te grupacije mogu imati u odnosu na politiku susjedstva, naročito kada su u pitanju autonomne regije. Instrument EGTCA eh, e e osnovan je 2006. godine odgovarajućom uredbom i njegova je zadaća bila jačanje teritorijalne suradnje unutar Europske unije bez eh, stvaranja dodatnih troškova. Dakle, to predstavlja pravni instrument u okviru kohezijske politike, a javnom pravnim tijelima omogućuje suradnju unutar zemalja članica, a dijelom također i izvan njihovih granica, što znači da e, ta nova pravna osoba može djelovati kao jedno tijelo pod istim nazivom. E, postoji razni razne e, grupacije u Europi i do sada ih je registrirano 55, ali tek malo brojno od njih djeluju kao upravljačka tijela za e, programe teritorijalne suradnje. Revizijom uredbe 2013. omogućeno je grupacijama da djeluju izvan okvira kohezijske politike, nego su i ojačane veze sa kohezijskom politikom izravnim pozivom na e, grupacije u ovoj uredbi, također ukazivanjem na različite uloge koju te grupacije mogu odigrati u kohezijskoj politici. Europske grupacije za teritorijalnu suradnju su raznolike i također imaju e, različite ciljeve i motivacije. To se ne odnosi samo na predmet njihovog interesa, nego, što je još zanimljivije, u dokumentima, statutima i konvencijama postoje različite razine detalja u vezi sa njihovim ciljevima i namjerama. Uredba također donosi izazove kada je riječ o um, osnivanju ovih grupacija, a također e, možemo zamijetiti i dodatne izazove u radu ovih grupacija, a to možemo djelomice pripisati nejasnim propisima, nedovoljnoj provedbi, a također i nesigurnostima, nedovoljnom znanju o brojnim aspektima eh, s kojima se te grupacije moraju pozabaviti. U prošlosti te grupacije nisu koristile sredstva kohezijske politike za provođenje svojih projekata i to iz niza različitih razloga. No, nedavno se u određenoj mjeri njihova uključenost su to pojačala nakon toga što su neke grupacije sudjelovale u konzultingu ili u nacrtima e, različitih kohezijskih programa. Novi ciljevi sadašnjeg programskog razdoblja su u skladu sa onime čime se ove grupacije bave i možemo naći grupacije za sve ciljeve kohezijske politike. Neke e, grupacije se bave upravo tim ciljevima, no u različitim mjerama. Imamo tu tematske ciljeve poput okoliša, prometa, obrazovanja i tako dalje. Mi smo detaljnije analizirali neke grupacije i tu se također pokazalo da jedna ili dvije mogu dati u budućnosti doprinos postizanju jednog ili dva cilja i također e, da e, više njih e, imaju integrirani pristup višestrukim ciljevima. Također očekuje se da će one povećati crpljenje fondova iz kohezijske politike jer to smatraju važnim za provedbu željenih projekata i za ostvarivanje koristi, odnosno ciljeva zbog kojih postoje. Unatoč takvom razvoju situacije, grupacije se ne spominju često u programima europske teritorijalne suradnje i to vrlo rijetko spominju se samo neke grupacije i to uglavnom one koje su sudjelovale u osmišljavanju programskog razdoblja. Čak i u područjima gdje nalazimo grupacije teritorijalne suradnje i gdje se one spominju u operativnim planovima, odgovarajući regionalni ili nacionalni programi ne vode računa niti ne spomenju grupacije teritorijalne suradnje. Jedino izuzeće koje smo pronašli tijekom naše analize bila je luksemburška grupacija i to može ukazati na nedostatak razmjene znanja i praksi između upravljačkih tijela tih programa. Kada je riječ o vanjskoj suradnji, ovdje e, pod e, tim naslovom e, smo obuhvatili ne samo suradnju sa susjednim zemljama i zemljama u postupku pristupanja, nego i suradnju sa najudaljenijim regijama. Nismo našli grupaciju za teritorijalnu suradnju sa tim područjima, niti sa najudaljenim regijama. Kada je riječ o susjednim zemljama, međutim, mnoge su rasprave održane, ali E, niti jedna grupacija nije tu nastala i to iz različitih razlika, e, razloga, dakle zbog um, raznih neuravnoteženosti ili geopolitičkih razloga. Najviše obećavaju naši dionici u Švicarskoj gdje se razrađuju različiti pristupi, ali također ni oni još nisu konkretizirali i to iz razloga složenosti ili pitanja praktične provedbe. Kada je riječ o neudaljenim regijama, u je samo jedan postupak i to je na otoku Samarta, a druge nismo razmatrali i kada sada sagledamo nalaze po pitanju vanjske suradnje, mogućnosti i implikacije upotrebe grupacija za teritorijalnu suradnju u tom kontekstu nisu dobro poznate ni u Europskoj uniji, niti u trećim zemljama i često je to povezano sa nedostatkom institucionalnih kapaciteta za prevladavanje prepreka. Kao što sam spomenula, analizu smo proveli na proljeće ove godine, a do tada nije prikupljeno dovoljno iskustava sa ovako izmijenjenom uredbom. Dakle, učinci ovako izmijenjene uredbe ne mogu se za sada temeljito proučiti, no ipak sagledavajući to sadašnje perspektive, postoje i dalje poteškoće sa susjednim zemljama, no one izlaze izvan okvira uredbe o skupinama za teritorijalnu suradnju. Zbog e, nekonkluzivnosti uredbe o grupacijama za teritorijalnu suradnju od ključne je važnosti izmijeniti istu upravo u svrhu osnivanja i rada grupacija za teritorijalnu suradnju i unatoč izmjenama i dopunama to se nije promijenilo niti je e, izmijenilo dojmove koje o tomu imaju lokalne vlasti. Vidimo da postoji manjak znanja, a također e, postoje i neke zadrške s time u vezi u nekim zemljama i regijama. Izmijenjena i dopunjena uredba o grupacijama za teritorijalnu suradnju također ističe da upotreba tog instrumenta za e, pružanje usluga od općeg gospodarskog interesa e, podrazumijeva da e, treba iskoristiti potencijal koji nudi uredba i ono što uviđamo sada je da to postavlja još više praktičnih problema koji se ne mogu riješiti uredbom. I možda zapravo tu pristup luksemburškog predsjedništva otvara nova vrata i nove puteve. Evo, hvala svima na pozornosti. Ja sam pokušala dati kratak pregled ovog izvješća koje inače ima 70 ili 80 stranica. Hvala na ovom zanimljivom izlaganju. I sada je došao trenutak za razmjenu komentara i za postavljanje pitanja. Na raspolaganju nam je 25 minuta. Dakle, molim vas da ne govorite dulje od 5 minuta. Tko želi početi? Gospodin Celer, izvolite. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. Želim zahvaliti kolegici. Upravo smo sudjelovali skupa na jednoj konferenciji, dvodnevnoj konferenciji o prekograničnoj suradnji i osobito o upotrebi ovog posebnog pravnog instrumenta o kojem danas razgovaramo da je to na kraju našeg dnevnog reda i da, su, e, da je nazočan još vrlo mali e, broj kolega. E, ja se nadam da to ne znači da mi ovom instrumentu pridajemo malu pozornost kao većina naših vlada i zemalja članica. To je jedan, jedna od prepreka s kojima se moramo nositi. Dakle, kod naših e, zemalja članica i vlada e, ovaj instrument e, ne lezi na veliku ljubav, zapravo im je u velikoj mjeri i nepoznat, dakle na tome moramo raditi. Jedan ovakav pravni instrument za prekograničnu E, suradnju, odnosno teritorijalnu e, suradnju. Poticaj za to e, došao je iz odbora regija nakon što su fizičke granice u Europi gotovo postale jedva primjetne jer su granične kontrole ukinute i dakle oni su zamolili da im se olakša eh, ostvarivanje ciljeva i zadaća i u prekograničnoj suradnji. Eh, mi o tome dosta eh, govorimo, ali i dalje nacionalno pravo, nacionalni pravni okviri u 28 zemalja članica su vrlo raznoliki što otežava ili djelomično čak onemogućuje suradnju. Tako da je bilo potrebno stvoriti jedan pravni instrument e, pomoću kojeg bi se moglo e, ostvariti prekograničnu teritorijalnu suradnju e, svoju svoj doprinos tome dala je i kolegica Danuta Hübna i također naravno Europski parlament. Što se tiče e, opsega primjene i mogućnosti suradnje Kao što je gospođa Cimer već napomenula, ovaj instrument e, bi trebao biti u primjeni ne samo unutar Europske unije, nego i za suradnju sa susjedima. Otpori iz zemalja članica i dalje su veliki. E, ljubomorno se vodilo računa o tome da se pograničnim regijama ne da previše samostalnosti E, to je pristup koji bi trebao biti stvar prošlosti, međutim još uvijek postoji u mnogim glavama i glavnim gradovima. Jedna druga stvar e, kod aktera na licu mjesta koji su u međuvremenu već navikli na mnoge različite e, oblike suradnje i programe još nije dovoljno jasno da je EGTC e jedan pravni instrument e, koji se e, ne mora, ali se može koristiti kako bi se suradnja i institucionalno osigurala. Dakle, tu se može obuhvatiti različite programe poticanja, tu se mogu osmisliti različiti programi, a to je važno osobito i može olakšati rad osobito u slabije razvijenim regijama. Kod nekih to već funkcionira, ali u mnogim slučajevima još je potrebno e, dosta raditi na e, informiranju aktera i na širenju informacija o ovom pravnom instrumentu. Ovaj, e, ovo izvješće koje smo sada saslušali, dakle o rezultatima studija, upravo je upozorilo na te slabosti, na te točke gdje još postoje problemi i na kojima još treba e, poraditi. Ovo e, što će uslijediti kao rasprava e, dovešće nas i do revizije, srednjoročne revizije, upravo sada smo se nalazimo u jednom trenutku gdje zbog e, aktualnih događaja se ponovo podižu ograde, uvode granične kontrole i pooštravaju granične kontrole. E, što je razumljivo i možda opravdano obzirom na situaciju s kojom su zemlje članice suočene, međutim to ipak ne bi smjelo e, ometati e, teritorijalnu suradnju e, između regija u pograničnim zonama. A tu je vrlo, tu može biti vrlo koristan ovaj pravni instrument. Komisija kaže da je to e, primjenjivo pravo i da svatko tko želi može e, upotrijebiti taj pravni instrument, dakle pravni osnov za to postoji, međutim usprkos tome mislim da bi se u partnerskim sporazumima e, moglo i trebalo češće spominjati, odnosno posezati za ovim pravnim instrumentom nego što je to do sada bio slučaj. Dakle, ja sam vrlo zahvalan na ovoj studiji i e, na svim naporima da se ovaj pravni instrument dalje e, ispunjava životom. Mislim da bismo i mi na našem odboru trebali dalje nastaviti sa radom na tome da kako bi se E, ostvarile mogućnosti, odnosno uklonile prepreke za međuteritorijalnu suradnju i kako bi se uklonili nesporazumi. Hvala lijepa. Hvala, gospodine Olbricht, vi želite riječ? Da, možda bi bilo... Hvala, možda bi bilo korisno da se nešto kaže o tome kako je to prije izgledalo. Ja sam bio prvi izvjestitelj na ovu temu i da vam dam samo predoč po tome kako je to izgledalo. Ovo je bilo postotno ideja Europske komisije. Dakle, nije došla sa lokalne razine. U to vrijeme je Europska komisija htjela imati jedan europski instrument e, koji su na početku zvali EGCC, dakle instrument za prekograničnu suradnju. Sjećam se gospodina Jean Charlega mi je u ono vrijeme objasnio da je to vrlo jednostavan proces, da je europski nastrojen i da će ga svi lako prihvatiti. Ja sam bio skeptičan, međutim on mi je na to rekao da dolazim iz nove države članice i da ja to ne razumijem. Međutim, ne radi se ovdje o tehničkim pitanjima, nego o jednom ustavnom pitanju, dakle to, taj instrument ima neke protuzakonite ustavne posljedice. Postoje barem dvije države članice, dva tržišta rada, dvije financijske dva financijska zakonodavna okvira i tako dalje. Zato smo to izmijenili. Dakle, pokušali smo to pojednostavniti, tako da to više ne bude EGCC nego EGTC, dakle da to bude namijenjeno ne prekograničnoj, nego teritorijalnoj suradnji, jer e, smo time otvorili nove mogućnosti. Lokalne vlasti i odbor regija bili su od samoga početka protiv te zamisli, zato što su se pribojavali da bi taj novi instrument mogao njima oduzeti prekograničnu suradnju koja je do tada funkcionirala dobro, dakle euroregije i tako dalje. Oni su se pribojavali da bi taj novi instrument netko drugi mogao iskoristiti, dakle da će to e, preuzeti netko iz ministarstva ili slično i da dakle dakle mi smo im predložili da e, da se oni pobrinu za praćenje provedbe tog novog instrumenta. I tako se krenulo u praćenje provedbe. Međutim, problem e, koji imamo sada je zapravo nešto što se provlači još od početka zbog e, kompleksnosti zakonodavstva, sporazuma i upravne sposobnosti. I što je u ono vrijeme bio najveći problem. Vijeće Europske unije dogovorilo je ovaj instrument pod jednim uvjetom, a to je da se neće uspostaviti bez suglasnosti ministarstva. Budući da će lokalne vlasti osnovati taj, tu, tu prekograničnu suradnju i nakon toga će u službenom listu obavijestiti Europsko vijeće o tome. Dakle, vijeće je ovdje imalo na umu probleme između Slovačke i Mađarske ili nekih drugih zemalja, gdje bi to e, moglo dovesti do politički eksplozivne situacije. Dakle, da lokalne vlasti poduzmu inicijativu bez saznanja e, središnje vlasti. Dakle, rečeno je da se to može učiniti samo nakon što se dobije suglasnost vlade, dakle to je pitanje upravne sposobnosti, ministarstva, procedura i tako dalje. Zato imamo jednu paralelnu situaciju, ne znam slaže li se kolega s time. Dakle, imamo prekograničnu suradnju što funkcionira dobro, a na nekim mjestima imamo i jedan pravni eksperiment e, kao što je primjerice gradnja mosta ili bolnice. Dakle, to, e, tu postoje bitno drugačiji okvir u Belgiji i Francuskoj. Dakle, ne treba nas iznenaditi da je ovo vrlo kompleksno. Kao i sve ostalo u Europi što ne spada u nadležnost države članica. Dakle, pokušalo se e, to pojednostavniti, međutim, neke od dvojbi koje smo imali na samome početku još uvijek se osjećaju danas. Dakle, žao mi je što sam vas morala na to podsjetiti, ali e, upravna memorija je nešto što je također bitno imati na umu, tako da znamo odakle dolaze prepreke s kojima se danas nosimo. Na prvom sastanku vijeća dvije trećine država članica bilo je kategorički protiv i ja sam tada rekao gospodinu Šarijevu evo kako funkcionira Europa i evo kako je, e, kako je kako se ideje lako prihvaćaju. Hvala. Hvala gospodine Zeler želi izniti napomenu. Jan je to jako dobro opisao. Dakle, ono što sam ja rekao o tome odakle dolaze otpori, pitanje je dakle u tome da se to sada akceptira. Ponavljam, ja znam da su potre, da, da su regije signalizirale potrebu za jednim ovakvim instrumentom. E, ali najveće probleme imamo e, nažalost na njemačko-poljskoj granici. To je za poludjet. E, neki lokalni političari e, se boje da e, zbog ovog političkog e, instrumenta bi oni mogli izgubiti neke svoje nadležnosti što uopće nije slučaj ovaj instrument samo treba omogućiti suradnju s kolegama s druge strane granice sa poljskim kolegama, bez obzira da li se radi o projektima iz područja transporta, obrazovanja, e, međutim postoje ti otpori jer se oni boje da, da nešto gube. A istovremeno ovo što je Jan rekao, e, projekti, odnosno načini suradnje u e, glavnim gradovima tu eh, imamo u Njemačkoj i u Poljskoj različite razine. U Poljskoj je odgovorna eh, nacionalna vlada, dakle na razini cijele Poljske, a u Njemačkoj su to eh, tijela na razini saveznih pokrajina, dakle već tu ne, se ne komunicira na istoj razini E, i od, zbog toga onda pate oni koji žele realizirati e, projekte u, u okviru prekogranične suradnje. Dakle, u područjima koja su podijeljena e, državnom granicom. Na Frankfurt Odar Svubice, ta dva grada su htjela kako tu imamo sveučilište koje e, je zajedničko za obje strane i za Poljsku i za Njemačku imamo e, studente iz obe države e, i tu se radilo o vrlo jednostavnim stvarima kao što je javni javni promet e, trajalo je pet godina dok grad nije omogućio da se osnuje jedna autobusna linija koja je sada najviše e, e, upotrebljavana autobusna linija u Frankfurtu na Odri. Dakle, to su smiješne stvari, ono što želim napomenuti je da ovaj pravni instrument nije u konkurenciji e, sa nadležnostima lokalnih tijela vlasti. Ovo je samo pravni instrument i on treba služiti olakšanju suradnje i e, savladavanju prepreka, a ne obrnuto. Hvala, gospodin Van, Van Nistelrooy. Ja, als we nu, nu kijken naar dit rapport en ook horen naar de, de toelichting. Ako pogledamo ovo izvješće i obrazloženja, pitanje je kako ćemo kako ćemo postići da se ovaj da se ova inicijativa razvije. Pitanje je koji su sljedeći koraci. Treba nam mnogo više suradnje na granicama, da imamo euroregije unutar kojih se odvija suradnja. To postoji od početka, od osnivanja Europske unije i ovo su dobri primjeri toga. U trenutku kada je 12 novih zemalja stupilo u članstvo Europske unije, dakle kada smo imali taj veliki krug proširenja, e, trebalo nam je ne samo iskustvo graničnih područja u starim državama članicama, nego i pravni instrumenti. Mi smo tada vjerovali da nam neće biti potrebno 20 godina ukoliko budemo imali odgovarajuće pravne instrumente. Također smo htjeli imati odgovarajući upravni okvir koji će omogućiti državama članicama da sklapaju sporazume i da uspostave regionalnu suradnju. Međutim, možda smo također precijenili koliko će to biti jednostavno. U ono vrijeme ja sam bio u Skupštini Europskih graničnih regija. Oni su radili na izradi jednog dokumenta u to su bili uključeni svi, ne samo komisija. Ono što sada trebamo učiniti je prikupiti primjere dobre prakse. Bilo je nekih dobrih prekograničnih projekata koji su dobro funkcionirali. Ima dobrih primjera koje možemo iskoristiti da bismo nešto postigli. To bi isto tako moglo dati jednu dodatnu dimenziju suradnji. Ali ukoliko unutar država članica nema pozitivnog osjećaja, onda mislim da to neće dobro funkcionirati. Mi smo u Nizozemskoj imali suradnju između e, Nizozemskog Limburga i Njemačke bilo je nekoliko instrumenata koje smo razradili e, za suradnju između Lendera i Njemačke. Da imali smo također potporu Valonije. Ali to se nije zvalo Europska grupacija. Dakle, ne mora nužno imati taj naziv bitno je da funkcionira. Međutim, e, države članice će se opredijeliti za taj put ukoliko se on pokaže uspješnim. Imamo instrument, dakle tu postoje neki, neke pozitivne strane, međutim to ne nazivamo tim imenom. Dakle, nema niti svoje mjesto u operativnim programima Sami ste rekli u vašem izvješću da je potrebna dodatna analiza. U redu, slažem se. Ali ono o čemu ovdje riječ jest prekogranična suradnja. Sve se svodi na to i čini se da je zapravo naziv neispravan i što je sa srednjoročnom razvojem kohezije. To je sve dio ove rasprave, međutim tu postoji i jedna prekogranična dimenzija koju ne smijemo zanemariti. Da, postoje problemi u graničnim, u pograničnim područjima i vrlo je dobro kada postoji granična suradnja. Spomenuli ste dakle da studenti, da učenici moraju prelaziti granicu ili da da moraju odlaziti, da ljudi moraju odlaziti u bolnicu s druge strane granice. Dakle, kao što kažem, imamo iskustva, bitno je da imamo instrument. Hvala sada, dajem riječ eh, gospodinu Katajnulu koji je koordinator platforme e, odbora regija i možda nam on može dati neke informacije o današnjem seminaru na temu inicijative Europske grupacije za teritorijalnu suradnju. Hvala. Hvala, ja ću iskoristiti priliku da govorim talijanski, zato jer mene to nadahnula i E, povijesni pregled gospodina Olbrichta. Ne želim istaknuti i neke političke aspekte koji otežavaju potpuni uspjeh ovih grupacija. Ovo je jedini pravni instrument kojim lokalne vlasti raspolažu, odnosno pravni instrument e, na europskoj razini za e, razvoj teritorijalne suradnje ili prekogranične suradnje, no iza toga stoji sukob između dvije različite vizije Europe. Jednog pristupa od ozgu prema dolje, i to jeste inicijativa Europske unije koju su u početku osporavale lokalne vlasti, kao što je rekao gospodin e, Olbricht, a s druge strane imamo viziju pristupa od ozdo prema gore, što znači da ako želimo jednu Europu koja se temelji na volji teritorija lokalnih zajednica i regija, da su nam doista potrebni ovi pravni instrumenti ovakve prirode. Ja ću sada nastojati ocrtati neke političke aspekte, upravo koji proizlaze iz seminara o grupacijama za teritorijalnu suradnju u Europi, a to je uvodu konferenciju s pograničnim regijama o prekograničnoj suradnji, a ovaj prethodni seminar je rasvjetlio i brojne poteškoće, no iza njih krije se jedna velika politička dimenzija koju ne smijemo izgubiti iz vida. Odbor regija doista se zalaže za to i smatra da su grupacije za teritorijalnu suradnju strateški instrument jer one jačaju sposobnost regija i gradova za sudjelovanje u jednom razvojnom procesu i u prekograničnoj suradnji koja si može zadati i vlastite upravne oblike. Zbog toga je odbor regija pokrenuo platformu za grupacije za teritorijalnu suradnju kojom ja sada upravljam, a ta platforma e, prati i nadzire provedbu nacionalnog zakonodavstva, jača vidljivost ovog instrumenta i nastoji prepoznati probleme uska grla i načine rješavanja istih. Naša platforma također vodi registar novih e, grupacija za teritorijalnu suradnju. Naime, svaka grupacija treba se registrirati pri odboru regija koji je onda na, u službenom listu Europske unije objavljuje taj popis. Dakle, u registru je upisano 56 grupacija u Europi koje okupljaju 700 lokalnih i regionalnih tijela u 20 zemalja članica. 56 grupacija nakon gotovo 10 godina je značajan broj, ali nije zapanjujući i to mora navesti na razmišljanje i o pozitivnim, ali i o negativnim aspektima tih grupacija. Luksemburško predsjedništvo je primjerice prošlog rujna, odnosno u mjesecu rujnu, pokrenulo reviziju pravnih instrumenata kojima se potiče prekogranična suradnja. Odbor regija je 13. listopada usvojio mišljenje o tome u kojem se pobliže bavi upravo pitanjem boljeg zakonodavnog okvira i želim vas pozvati da pročitate to mišljenje. A ovdje zbog nedostatka vremena samo ću se zadržati na problemima, poteškoćama koje smo mi kao odbor regija prepoznali u operativnom smislu. Kao prvo, neke zemlje članice se ne slažu sa izmjenama i dopunama nove uredbe u grupacijama za teritorijalnu suradnju iz 2013. godine i koja je zapravo plod dobre suradnje sa odborom regija i u tom kontekstu želim zahvaliti gospodinu Joachimu Stelleru koji je već e, bio izvjestitelj o ovoj uredbi zajedno sa tadašnjom predsjednicom e, gospođom Hübner Također sa predsjednicom e, Mihajlovom smo započeli dobru suradnju. No, kao što sam rekao, neke zemlje članice se ne slažu sa tim izmjenama i dopunama i jednostavno ih na nacionalnoj razini ne provode. Niti 50% nacionalnih vlasti nije e, razradilo novu uredbu o grupacijama za teritorijalnu suradnju na nacionalnoj razini, a to su trebalo učiniti do lipnja prošle godine postoji također i nedostatak odaziva postojećih grupacija e, na e, provođenje operativnih i razradu operativnih programa. Dakle, ima tu i dobrih i loših strana. Nažalost, još nisu riješeni problemi prihvatljivosti grupacija čak i za neke interreg programe, što iskreno rečeno iznenađuje, a i teško je shvatiti. Program Interreg je nastao upravo kako bi razvio prekograničnu suradnju, a za to su osmišljene upravo ove grupacije, upravo za razradu prekogranične suradnje, no u nekim slučajevima grupacije ne mogu sudjelovati u Interreg programima. Uredba prepoznaje grupacije za teritorijalnu suradnju kao prioritetni oblik prekogranične suradnje. No, ne nalazimo samo na poteškoće sa programom Interreg. Tu postoje i programi poput programa Life i Cosme kojima upravljaju države članice i tu ni u kojem slučaju grupacije mogu sudjelovati u njima ili imamo druge programe poput e, Urbakta i tako dalje koji nisu uzeli u obzir mogućnost financiranja projekata koje usvajaju grupacije za teritorijalnu suradnju. Samo Interakt dobro surađuje sa grupacijama, ali ni ovdje se ne financira izravno niti jedan projekat. Dakle, mi smo osmislili instrument koji je jako teško koristiti i to objašnjava njegov samo djelomičan uspjeh. Osim toga, grupacije za teritorijalnu suradnju imaju jedinstvenu pravnu sposobnost, e, pravnu osobnost, oprostite, koja je registrirana u zemljama članicama i zemlje članice bi trebale preuzeti u svoje zakonodavstvo ta izuzeća kojima se omogućuju grupacije za teritorijalnu suradnju, no to se praktički nikad ne čini, tako da ova pravna osobnost e, u pojedinim zemljama članicama jednostavno ne može postojati. Isto tako, ne postoje ni grupacije za teritorijalnu suradnju s trećim zemljama. Postoje neki sporazumi, primjerice između Moldavije i Ukrajine, kojima se predviđaju novi instrumenti za prekograničnu suradnju, međutim oni nisu uzeli oblike grupacije za teritorijalnu suradnju. I na kraju, želim ipak istaknuti da e, trebamo sada sve odbaciti. Zato jer grupacije za teritorijalnu suradnju su i dalje aktivne i čuli smo upravo koliko ih još postoji i njihova e, se djelatnost širi i sve jače surađuju sa e, nacionalnim tijelima i također e, povećavaju svoje proračune. Oni obavljaju doista dragocen posao, no e, te grupacije trebaju biti sve vidljivije zato jer mnoge lokalne i regionalne vlasti nisu poznate sa mogućnostima tog instrumenta. A kako bi iskazali taj svoj potencijal, ove grupacije moraju postati u višeslojnom e, upravljanju, odnosno multi-level governance. I u tom smislu grupacije za teritorijalnu suradnju su doista savršen instrument jer imaju europsku pravnu osobnost i mogu se nadovezati na europske makroregionalne strategije i time uobličiti nove forme suradnje preko granica i dati Europi novo lice koje e, neće e, biti samo lice nacionalnih vlada nego i različitih teritorija koji promiču međusobnu suradnju i koji izgrađuju Europu koja e, nastaje od ozdo prema gore i to je Europa koja nam sve više treba. Hvala lijepo. Imamo ovdje i predstavnika Europske komisije, gospodina Aleksandra Ferstla. Jesam li dobro izgovorila vaše cijenjeno ime? U redu, izvolite. Hvala lijepo. Zahvaljujem svima na izvješću i na zanimljivoj raspravi. Dakle, kada govorimo o europskim e, grupacijama za teritorijalnu suradnju, za nas je to važan instrument europske teritorijalne suradnje, a to posebno vrijedi za prekogranične programe. Smatram da je to pomoglo u provedbi naših e, programa u prošlosti. Međutim, to je izišlo izvan tog okvira, dakle tu imamo stvari poput e, mreža mobilnosti i bolnica i mislim da izlazi izvan okvira Interega što nije loše. Što se tiče provedbe nove uredbe, prerano je da bismo mogli izvući neke zaključke kako je predviđeno u uredbi. Komisija će do kolovoza 2018. predati svoje izvješće na temelju 56 EGTC-a, možemo vidjeti da je ovo izvrstan instrument za institucionalnu suradnju i koordinaciju rada. Prema tome, e, taj prelazak sa ad hoc pravnog rješenja u jedan stabilni pravni okvir od velike važnosti. Što se tiče budućnosti, Vjerujem da će komisija nastaviti ohrabrivati uporabu EGTCA i izvan programa Interreg, te smo vrlo zahvalni na e, dodatnim naporima koje poduzima odbor regija kao i Europski parlament u promicanju uporabe EGTCA. Hvala. Hvala i vama. A sada Doktorica Zelmar, jeste li spremni dati odgovore na pitanja ili možda želite izniti komentare? Pa da, mislim da bi više bili komentari. Hvala svima koji su prepoznali e, naš doprinos ovom izvješću. E, htjela bih samo izniti nekoliko komentara. Mi se nismo toliko bavili drugim izvješćima. E, naime, mi smo se više htjeli usmjeriti na budućnost i izvući zaključke o tome što se još može poduzeti. E, kao što smo čuli od gospodina Cele, dakle, bilo je poteškoća, ja sam to detaljnije objasnila u izvješću. E, nisam imala dovoljno vremena da izložim sve detalje danas, e, no u svakom slučaju mi smo ukazali na neke pozitivne primjere i ne bih se složila s time da se ovaj instrument ne koristi zbog poteškoća e, korištenja u sklopu interega. Mislim da je bilo nekih dobrih pomaka i neke grupacije, kao što je rekao kolega iz komisije, izlaze izvan okvira sredstava koja se mogu odobriti u okviru Interrega. Da, za sve to je potrebno vrijeme. Možda bismo trebali stvari sagledati u tom kontekstu. Da, za neke stvari je potrebno duže vrijeme prije nego što sazriju i prije nego što postignemo sve ambiciozne ciljeve e, koji, koji zapravo se nalaze iza te koncepcije europskih grupacija e, teritorijalne suradnje. Ako vi želite veći stupanj suradnje, za to će biti potrebno više vremena i bit će potrebno više edukacije, informiranja, širenja informacija i znanja, a to je e, proces koji je dugotrajan i mi samo možemo učiti na temelju dosadašnjeg iskustva i možemo steći znanje o tome koji će biti sljedeći koraci u unapređenju pravnog okvira za EGTC. Hvala. Hvala i vama. Gospodin Zeller želi iznijeti komentar. Imam samo jedan mali komentar. Ovo nije e, nikakav prigovor e, suradnicima, zaposlenicima komisije, ali je molba komisiji. Kad sljedeći put budete prezentirali e, kohezijski izvješćaj onda bi i u tom izvješću trebalo biti spomenuto spomenuta ova e, upotreba ovog pravnog instrumenta e, jer u prošlom izvješću je to apsolutno zanemareno i uopće nije spomenuto. Eto, mislim da bi komisija trebala voditi računa o tome. U potpunosti ste u pravu, mi smo to spomenuli i u izvješću. Da, to je, ovdje je bila, imali smo vrlo žustru raspravu na sastanku odbora regiji. Hvala, zahvaljujem na predstavljanju ove studije. Možda bismo mogli kasnije izraditi provedbeno izvješće na ovu temu. Dakle, to je vrlo konkretna tema, imamo konkretne podatke i čini mi se da se to uklapa u tu ideju i koncepciju provedbenog izvješća. Da, to bi moglo biti jedno zanimljivo izvješće, no pričekajmo da vidimo e, što je sa ostalim izvješćima na temu teritorijalne suradnje, a nakon toga možemo prijeći i na europsku grupaciju e, za teritorijalnu suradnju. Hvala vam još jedanput. Možda ćemo nastaviti raditi na tome, na ovoj temi. U svakom slučaju našem odboru će biti zanimljivo pratiti proces i dobiti dalje informacije o razvoju ovog instrumenta kao i o postojećim prilikama. Imamo to na umu e, kada budemo pokušali razumjeti kako se stvari odvijaju na području teritorijalne kohezije u nekim državama članicama. Dakle, mislim da treba postaviti pitanje ministrima i o tome, a ne samo o operativnim programima. Ali to je, e, ta odluka i nešto što ćemo sami morati donijeti. Hvala svima na sudjelovanju u raspravi. Uvaženi e, kolege, mi sada možemo usvojiti odluke koordinatora. Danas smo imali sastanak koordinatora i donijeli smo neke odluke koje su dostavljene svim članovima odbora regiji. Ako nema prigovora, a imamo prigovor, gospodin Van Nistelroj, hvala. Dobili smo zapisnik, sve je točno. Međutim, pod točkom 7 želim da se doda E, nešto vezano uz stanje u klubovima zastupnika kada je riječ o rezoluciji o simplifikaciji. Imam ovdje tekst, mogu vam ga dostaviti, ali radi se o tome da su koordinatori primili na znanje nacrt uredbe i tako dalje i onda se navode e, samo, e, navodi da samo tri koordinatora klubova zastupnika kažu da njihovi klubovi nemaju dovoljno vremena. Ja bih samo dodao da EPP, SID i E, su podržali, a da Alde ni, se nije usprotivio. Dakle, to je samo jedna dopuna s moje strane. Da bude jasno tko podržava. A ja vam to mogu predati. Evo, predat ću vam taj tekst. Hvala, mislim da je, da, da, da je na taj način jasnija situacija vezana uz prijedlog rezolucije. Mi ćemo to primiti na znanje. Ja vas lijepo molim da nam to dostavite u pisanom obliku. U redu, hvala. Dobro, sljedeća točka dnevnog reda je razno. Imamo li nešto pod tom točkom dnevnog reda? Izgleda da ne. Želim vas podsjetiti da će se sljedeći sastanak održati 30. studenog od 15 sati do 18.30.